Uh, good afternoon, uh, ladies and gentlemen. Dobar dan, dame i gospodo. Dopustite mi da pozdravim kao goste sastanka dva predstavnika bugarskog predsjedništva, gospođu Petkovu i gospodina Ivajla Moskovskog. Dobrodošli. Ujedno ovdje obilježavamo prvih mjesec dana bugarskog predsjedanja. Čestitam vam na tom e, dužnosti. Ali kao što vidite, e, imam ovdje bugarsku kravatu kao i neki e, kolege. Ovo je simbolično. Mislim da takve simbole ne bismo trebali izbjegavati jer to je eto jedan mali znak pažnje koji je e, vrlo e, lijepa gesta. Osim toga, sama kravata lijepo izgleda. Pređemo sada na naše saslušanje. U osnovi situacija je jednostavna. Zamolit ću ministre, gospođu Petkovu, ministricu energetike, energetske infrastrukture i za nuklearna pitanja, te pozdravljam i gospodina Moskovskog koji je zadužen za pitanja telekomunikacije i digitalne agente. Dakle, to je također za nas značajan ministar. Predlažem da ne govorite dulje od po sedam minuta kako bismo mogli voditi raspravu. A nakon e, pitanja rado bismo čuli vaše odgovore. A u 16.30 ćemo se sastati i e, sa e, ministrima obrazovanja i znanosti te ministrom gospodarstva. Sve skupa, dakle, četiri ministra danas poslije podne. Toliko za početak. Ono e, sve e, za što ste vi zaduženi, gospođo e, Temeluška Petkova, su pitanja kojima se bavi naš odbor, pa ćemo vas stoga vrlo pozorno slušati. Hvala lijepa, dame i gospodo. Zaista mi je velika čast i zadovoljstvo što vam danas mogu predstaviti prioritete bugarskog predsjedništva na e, području energetike. Prije nego i što uđem u pojedinosti, dopustite mi da vam kažem kako je za Bugarsku velika čast da predsjeda Europskim vijećem po prvi puta. Osim toga radi se i ogromnoj odgovornosti. Mi smo te odgovornosti svjesni. Glavni će nam zadatak biti da tražimo kompromise te postizanje dogovora u interesu svih europskih građana. Dijalog je stoga za nas zaista bitan. Samo konstruktivnim dijalogom moći ćemo ostvariti naše glavne ciljeve i naše prioritete. Kao predsjedništvo pred nama se nalaze mnogi izazovi. To je posebno važno za sektor energetike, što je i razumljivo. Naime, Područje energetike zaista je važno za ama baš svaku državu članicu. Ovisno o tome kako se sam sektor bude razvijao, naša će ekonomije postati prosperitetne ili pak neće. Estonija, Estonsko je predsjedništvo polučilo veliki uspjeh, te će nam biti jako drago da i mi intenzivno radimo s Europskim parlamentom sa svim onim pitanjima vezane za paket čiste energije za sve europljane. Bugarsko je predsjedništvo spremno na konstruktivan dijalog s Europskim parlamentom učinit ćemo što god možemo kako bismo uspostavili nužne kompromise. A moramo ispuniti naše glavne ciljeve. Tijekom pregovora s Europskim parlamentom e, slijedit ćemo načela energetske unije koji su da e, energija za sve evropljene e, bude dostatna, priuštiva i s niskim emisijama ugljika. E, ona može biti održiva i jedino uzme li u obzir posebnosti svih država članica. Dame i gospodno, radi se o energetskom paketu koji je vrlo ambiciozan i jedinstven. Svjesni smo stoga činjenice da neće biti lako postići konsenzus sa e, državama članicama i sa Europskim parlamentom. To će biti pravi izazov s kojim smo se mi spremni nositi. Spremni smo razgovarati sa Europskim parlamentom u svrhu iznalaženja najboljih rješenja za svakog europljanina. Naš pristup i naši prioriteti bit će među ostalima korištenje direktive, različite direktive energetskoj učinkovitosti, E, o obnovljivim izvorima energije. To će sve biti naši prioriteti gdje ćemo uskoro započeti trijalog s Europskim parlamentom. Po pitanju pak drugih zakonodavnih e, dosijeja, Moram reći da je Europskom parlamentu potrebno nešto vremena da da postigne e, konsenzus oko pristupa energetskom tržištu. E, što se pak tiče plina i opskrbe plinom, svjesni smo činjenice da se radi o vrlo važnoj tematici za Europski parlament. Naime, radi se o e, tematici koja je izuzetno važna za sve države članice. Po pitanju opskrbe plinom mi ćemo raditi na postizanju konsenzusa te ćemo pokušati naći e, zajednički nazivnik među državama članicama. E, sve kako bi se postiglo zajedničko stajalište o opskrbe plinom. Naš je glavni prioritet pak integriranje Zapadnog Balkana. Smatramo da je vrlo važno raditi na diversifikaciji e, puteva i izvora, što je važno za energetiku na cijelom tom području. Ako treba izdvojiti e, glavne crte bugarskog programa, moram naglasiti da na tom području nedostaje infrastrukture. Samo izgradili se ta infrastruktura koja je sada nedostatna, moći ćemo zajamčiti e, opskrbu energentima te konkurentnost cijele te regije. Dragi kolege, Svjesna sam da nemam dovoljno vremena da vam izložim sve naše prioritete. Ipak izdvojila sam glavne crte bugarskog predsjedništva. Dopustite mi da vam još jednom kažem da ćemo mi biti e, pouzdan partner za Europski parlament. Glavni će nam cilj biti da radimo na sigurnijoj Europi, e, Europi sa više blagostanja i više inovacija. Hvala. Hvala vama, a sada gostajem riječ gospodinu e, ministru e, Ivajlu. Thank Moskovskom. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, velika mi je čast da vam predstavim prioritete bugarskog predsjedništva Vijećem Europske unije. Tražit ćemo konsensus, konkurentnost i eh, konsenzus u eh, svim područjima kako bismo e, naglasili e, integriranje Zapadnog Balkana koji će usvojiti e, glavne vrijednosti Europske unije. U sljedećih pet mjeseca radit ćemo na budućnosti Europe, na pitanju mladih, sigurnosti i stabilnosti, digitalnom gospodarstvu i digitalnim vještinama. Radit ćemo također na europskoj perspektivi te povezanosti Zapadnog Balkana. Među našim ciljevima jest i taj da do kraja godine e, se dovrši e, digitalno jedinstveno tržište. Nastavit ćemo raditi na digitalnom gospodarstvu i digitalnim vještinama koji su ključni kako bi se dovršile bitne postavke e, strategije jedinstvenog digitalnog tržišta. Mi želimo kontinuirano raditi na ključnim dosjejima. Želimo postići maksimalan mogući rezultat. Želimo pospješiti digitalne tehnologije e, putem tehnologija e, pete generacije. Poboljšat ćemo E, konkurentnosti i multimodalni pristup. Bukarska će i počinje svoje predsjedanje Europskom unijom u e, trenutku kada se žustro radi na digitalnoj agendi. Ima jako puno dosijeja te se od Europske komisije očekuju nove inicijative što će se objaviti na proljeće. Naš glavni zadatak ovog proljeća bit će da nastavimo i uspješno dovršimo pregovore o e, reformi tzv. koda, dakle e, elektronskih komunikacija. Do toga će doći dakle za vrijeme e, bugarskog predsjedanja Europskim vijećem. E, samo da je to e, od velikog značaja za europsko gospodarstvo, e, stoga što će nam ukazati na koji način će se razvijati konkurentnost. Promećat ćemo investicije u 5G i u druge mreže. Kibersigurnost također je ključan dio digitalnog gospodarstva i zaista je jedno od naših bitnih prioriteta. Pokušat ćemo postaviti e, zajedničke pozicije o evropskoj eh, digitalnoj strategiji. Radit ćemo na ENISI i daćemo eh, toj agenciji eh, dobar mandat, a isto tako želimo ostvariti europske okvire za kiber certifikaciju. To će naime omogućiti sigurnost i vjerodostojnost samog interneta, te će pokušati E, smanjiti fragmentaciju internetskog tržišta. E, Bugarska će raditi na pitanju slobode kretanja e, podataka koji nisu osobni podaci. To je zaista vrlo bitno jer sloboda kretanja neosobnih podataka je nešto što je jako bitno. Digitalna ekonomija stvorit će nova radna mjesta E, za koje će trebati drugačije vrste znanja i vještina. Kako mi smo iskoristili sav potencijal digitalnog gospodarstva, podaci se moraju slobodno kretati, moraju slobodno moći protjecati Europskom unijom. A, a Europski parlament e, uskoro će glasati o amandmanima na taj zakonski propis. Našim građanima potrebno je da elektronske poruke E, budu zaštićene i e, povjerljive. Pokušat ćemo naći pravnu ravnotežu između odgovarajuće zaštite s jedne strane te promicanje inovacija s druge strane. Za vrijeme bugarskog predsjedanja očekujemo da će se raspravljati o trećem paketu o podacima. Otvaranje podataka vezanih za javnih sektor ima zaista moguće pogodnosti. A Europska komisija očekuje se da će e, revidirati e, svoj e, paket na tu temu, na temu dakle podataka pitanja podataka bismo trebali raspravljati na europskom sastanku na vrhu u lipnju. U okviru toga i nezakonodavna inicijativa o umjetnoj inteligenciji i o robotici moram reći da radimo na pripremi zaključaka vijeća. A pripremit ćemo također i e, e, propis o e, domeni EU na internetu. Pozabavit ćemo se svim mogućnostima i izazovima koje predstavlja e, internet. Bavit ćemo se pitanjima autonomije, e, visokog stupnja istraživanja, te želimo ojačati e, dobro mjesto u svijetu koje bi trebalo imati Europa. Radit ćemo također na zakonodavnim inicijativama o sigurnom ekosustavu usmjerenim inovacijama vezano za online platforme u Europskoj uniji. Kako bi te platforme i poduzeća koji na njima djeluju mogli uspješno poslovati? Isto tako pokušat ćemo e, ukloniti štetne sadržaje na internetu. To su vrlo pažna pitanja koja predstavljaju e, značajne probleme za društvo. Očekujemo rasprave u tijelima nadležnim za ta pitanja e, na vijeću koje će dakle pripremati te propise. E, rasprave o novom višegodišnjem okviru od 2020. nadalje bi započet će pod bugarskim predsjedništvom. Velik dio posvećen će biti digitalnoj tehnologiji velika su sredstva potrebna e, kako bi se za ta pitanja izdvojila sredstva od digitalne pretvorbe do sigurnosti. E, na tim pitanjima trebamo također poraditi i na području Zapadnog Balkana, te trebamo omogućiti široko pojasni internet za sve. E, založit ćemo se za E, povezanost, preko graničnu povezanost, a Europska unija bi trebala za te zemlje malo pomalo smanjiti naknade za roaming. Započeli smo već čitav niz bilateralnih inicijativa na tom planu. Kao što znate, e, moto našeg predsjedništva je zajedno smo jači. A e, Uvjeren sam da ćemo surađujući puno sa svima vama učiniti mnogo kako bismo ostvarili jedinstvenu digitalnu Europu. Naporno ćemo raditi da to ostvarimo i u potpunosti očekujemo vašu potporu. Hvala vam lijepo gospodine ministre na vašoj prezentaciji, gospodo ministri. i hvala gospođi i gospodinu ministrima. Što i znam da je bugarsko predsjedanje vijećem iskazalo veliko zanimanje i tijekom priprema za preuzimanje predsjedanja upravo za veliko zanimanje za ovu temu su iskazali i zato su i bugarski partneri se jako dobro educirali frekvencijama za radio i za emitiranje općenito kao što bugarski ministri dobro znaju. Dakle, u to spadaju i rokovi za licencije koje se dodjeljuju upravo za pravo emitiranja na nekoj frekvenciji. I sad 1. veljače počinjemo, dakle vodimo, mislim dakle da je prvi to, dakle tu počinjemo trijalog o ovim temama. I mislim da će biti najvažnije pitanje tog početka trijaloga da se barem priče se također izjasnila. Oni su uvijek svoje isto stajalište zastupali to pogledno. Sad mislimo da je važno da pokrenemo zemlje članice kako bi shvatili koliko je to bitno, koliko je to zapravo odlučujuće za kompletnu digitalizaciju Europske unije. I nako se mi nadamo to sve dovršimo u trijalogu i možemo onda ići na parlamentarnu proceduru dalje, a naprijed sa našim dnevnim redom i našim planiranim rokovima. Napokon, mi znamo da ni šest mjeseci koliko traje jedno predsjedanje nije tako jako dugo, u tom semestru se može puno napraviti, ali... A sada u ime socijaldemokrata gospodin Korumbačev. Hvala lijepo. Gospodo ministri, evo, u ime socijaldemokrata vam isto želim izraziti toplu dobrodošlicu u našem odboru ITRE. Uvjeren sam da ste zaista budno pratili svako glasanje u Europskom parlamentu i pogotovo sad od kad je Bugarska preuzela predsjedanje Europskom vijećem. Znate prema tome da su prošlog tjedna na plenarnoj sjednici u Strasburu izglasana, usvojena tri vrlo važna dosjeja. I tu podsjećam da su ciljevi koje parlament ima u ta tri dosjea, to je gotovo jednoglasno E, usvojeno, dakle 35% što se tiče udjela održivih, obnovljivih izvora energije i ostali ciljevi vezani za taj dosje. A to nije baš isto ono što i vijeće misli. 30% i 27% za obnovljive izvore energije su s druge strane predočne i ciljevi. Pa sam siguran da ste vi svjesni toga kako će biti dosta teško postići ravnotežu između te dvije pozicije, te ta dva cilja parlamenta i vijeća s druge strane. A podsjećam da smo mi kao socijaldemokrati sami zastupali cilj željeni od 40%. A još jedan cilj kod kojeg smo konsenzus postigli, to su obvezujući ciljevi za zemlje članice. Mi smo sada već stekli svoja naša i prva iskustva za ovaj prvi dio programa do 2020. U tom programu smo imali navedene obvezujuće ciljeve, a mislim da je program odigrao vrlo važnu ulogu. Vidjeli smo da kad jedna država ima jedan vrlo konkretan, precizan cilj pred sobom koji joj je zadan i koji je prihvatila, onda ga i nekako ispuni. Međutim, mnoge zemlje članice nisu prethodne ciljeve uspjele ostvariti pa sada si zadaju neke druge ciljeve, što je malo čudno. Još jedna stvar koju moramo ovdje naglasiti je povezanost i uredba o energetskoj uniji. Vi znate da imamo jako ambiciozne ciljeve glede obnovljivih izvora energije, a to dovodi onda do ogromnih problema što se tiče međusobne povezanosti mreža i elektrodistribucije. E, sad govorimo recimo o 15% gledano na međupovezanost. To je spomenuto u trećem izvješću o upravljanju koje nam dođe do zastoja u jednom dosjeu. To ne znači da moramo automatski prekinuti raditi na drugim dosjeima. Postoje druga bitnih posljedica. Jer pitanje sjevernog toka je, nemojmo zaboraviti, Naime, ovisi o tome činjenice da to nije jedini ukinuti roaming cijene zapravo uslijedilo u jednom dosta teškom razdoblju kad su vam otvoreni pred vama teški, komplicirani dosjei kojima se morate baviti. Gospođo ministriću energetsku situaciju, potrebe i sve ostalo. Pa me sad jako zanima kako ćete uzeti konkretno u obzir taj specifični pristup, fokus parlamenta više zapravo smjerio prema jednom gotovo centraliziranom, u svakom slučaju jedinstvenom harmoniziranom pristupu energetici. Moj klub zastupnika nije nužno uvijek usklađen sa tim stavom, ali to je ono što, zašto se parlament izjasnio pa nas zanima kako tu kanite postići konsenzus i uskladiti te dvije pozicije, dakle uzimanje u obzir pojedinih specifičnih situacija svake zemlje jednog harmoniziranog pristupa i kako kanite uopćenito doći do tog konsenzusa na tom području. Bio bi stvarno veliki uspjeh da to e, napravite i odradite za šest mjeseci. Ja se bojim da vi to nećete stići tijekom svog mandata, nego da ćete to morati proslijediti sljedećem predsjedanju vijećem. Zatim, gospodine ministre, ovo što mene zanima nadovezuje se na kolegičino pitanje od malo prije. Riječ je o telekomunikacijama. Ja sam izvjestitelj za Terek i skupa sa mojim kolegama pokušavamo, dakle kolege i ja pokušavamo doći do jednog zapravo složnog i ujedinjenog pristupa ne želimo. Ne želimo stvarati još dodatni kaos za budućnost. I zato mislim je Evropski parlament i pružio ruku pomirenja, da tako kažemo, zbog tih različitih realnosti koje su ali realnosti u zemljama članicama. Mi smo da pokušali pružiti potporu kao parlament koliko god je to bilo moguće, nacionalnim gospodarstvima. Jer vidite, mi smo pokušali čitav taj e, telekomunikacijski paket koji je vrlo opsežan minimalizirati, pojednostavniti, učiniti ga puno laganijim, tanjim. Da, šta vi, da mislite, da li možete reći da postoji na tom području neka vrst konsenzusa, neka suglaš, u vijeću? da bi se moglo to razmotriti, eventualno odraditi do kraja vašeg predsjedanja. Da li bi čitav paket mogao biti gotov do travnja ili u travnju? I smatrate li da će to biti gotov, taj cijeli paket, za vrijeme vašeg predsjedanja, još vašeg mandata? Hvala lijepa. Sad u ime Aldea. Evo ja u ime Alda, dakle želim zahvaliti ministrima bugarskim da su došli danas u naš odbor i nama je jako drago što možemo s vama razgovarati i u toj našoj diskusiji možda još više razjasniti i precizirati prioritete bugarskog predsjedanja. Evo, kolege su već rekli, parlament je prošlog tjedna usvojio dosta krupne i opsežne dosije o telekomunikacijama. S obzirom na čitavu tu, tu ogrom zapravo zakonodavne akte o čistoj energiji, ja mislim da smo mi bili pod priličnim stresom da usvojimo te važne dokumente. E sad ako bi vi, to je moja molba, možete li biti malo precizniji glede rokova i vaših očekivanja kada bi dakle predsjedništvo moglo otvoriti pregovore s parlamentom s obzirom na ono sve što je usvojeno prošlog tjedna. Mislim da smo svi pod stanovitim pritiskom s obzirom da su 2019. sljedeći izbori za parlament. Pa prema tome mi imamo, objektivno govoreći, možda još samo nekoliko mjeseci vremena pred sobom, dok se ne krene sa predizbornom kampanjom i pripremom za velike izbore za Europski parlament. Stoga vas lijepo molim, ako možete biti malo precizniji i konkretniji, kada de facto očekujete da mogu početi pregovori. I šta su na kraju krajeva ove vaše ambicije, vas, vašeg predsjedanja? Znam da su to vrlo diskantne situacije ako sad počnemo spekulirati o tome, ali doista bi trebali voljela bih čuti od vas što se vi nadate i s čim računate da ćete moći dovršiti do kraja svog mandata. Hvala. A sad prelazimo na pojedinačne govornike pa vas lijepo molim da budete malo kraći nego što su imali vremena predsjednici, predstavnici klubova zasna Evropskom unijom. Ovdje, dakle, vaše predsjedanje traje jedan slijediti, najvažniji pregovori o idućem proračunu Europske unije, idućem višegodišnjem financijskom okviru. I to će biti jasno jako teško. Međutim, unatoč svim teškoćama neke stvari ostaju kristalno jasne. Vi ste i sami govorili o konkurentnosti koja mora ostati na jedan od prioriteta, a ja bih tome dodao kao vrlo važan prioritet još i koheziju. Kohezija mora ostati i opstati kao bitni bitni prioritet. To naravno ima puno veze i sa konvergentnošću. Konvergentnost ne znači sad samo transfer od bogatih na siromašne i prema siromašnima, ne. To znači i sinergiju, da oni koji imaju više potencijala unutar Europske unije pomognu onima koji trenutno imaju malo manje potencijala, da bi stvorili nova radna mjesta, da bi naravno doveli svoje gospodarstvo opet u jednu uzletnu fazu i realizirali novi rast. A na taj način će stvoriti opet no, proširenje tržišta, a to će se opet i na njih pozitivno odraziti i na taj način jačaju cijelu uniju. I to je ta sinergija. Pa me zanima kako vi zamišljate da će to izgledati kod najvažnijih možda tema vašeg predsjedanja, upravo energije i energetskog tržišta. Mi smo prošlog tjedna puno važnih stvari e, usvojili na plenarnom zasjedanju, baš što se tiče tog cijelog dosija energije, čist energija, digitalizacija, pitanje pametnog prometa, sve što je tu vezano za to. A osim toga je još jedna važna tema koja vam je očito na srcu, govorili ste to, ubrali u svoje prioritete, to su mlade ljudi i njihovo zapošljavanje, njihova budućnost i recimo već između mladih, zapošljavanja mladih i digitalizacije. Kako mislite kako ćete to realizirati? Hoćete li i tu E, jašiti, dakle zagovarati i izraditi na tome da stvorite veću konvergenciju. Jer napokon samo tako ćemo koristiti našim građanima. U svibnju 2019. dolaze sljedeći izbori. To znamo. Prema tome već danas moramo biti u situaciji da... Благодаря, господин председател. Уважаем... Zastupnik Ručev. Hvala vam predsjedniče. Gospođo Petkova, gospodine Moskovski dopustim da vas i u području energetike. Bugarsko predsjedništvo izradilo je svoje prioritete temeljem zakona izvora opskrbe i putova opskrbe postalo prioritetom jednom, jednim od prioriteta bugarskog predsjedništva. S tim grade e, naftovodi i pardon, plinovodi E, na Balkanu i kon... a pitanje koje želim uputiti je sljedeće. U većini tih zakonodavnih prijedloga ništa se ne govori o aktivnost, ulaganju u inovativnost tako dalje, no kako bi se zajamčila digitalna sigurnost bit će potrebno započeti s infrastrukturama. Gospodin e, Gerbrand je sljedeći govornik. Hvala vam predsjedniče i hvala uvaženim gostima što su došli. Imam pitanje za gospođu Petkovu. Prvo se tiče zaključaka i ima vijeća, uveliko utemeljeni na tim eh, zaključcima, eto, od prije skoro četiri godine, već tri po godine. Dakle, što se tiče energetske tranzicije, listopad 2014. godine je prethodno stoljeće, maltene. Evo vidite da su cijene solarne energije. Dakle, puno se toga dogodilo od listopada 2014. do danas no i dalje vidimo da se vijeće e, svoje stavove gradi na zaključcima vijeća iz 2014. godine i to jako detaljno to preuzima. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Zar ne mislite da su do sad ti zaključci postali jako zastarjeli? Troši dva i po puta više novca na tome, a u omjeru e, BDP-a znatno više. Dakle, ne mislite li Mislite li da će stavovi vijeća omogućiti da se e, omogući taj predvodnički položaj ili trebaju promijeniti svoje stave? Gospodine Martanić, mogli započeti odgovarati na ova pitanja? Благодаря. На първо място Na prvo mjestu za ukupno gospodarstvo država članica i europljana isto surađivati sa eurozastupnicima kako bismo približili svoje stavove i ostvarili najbolje moguće rezultate za sve europljane surađivati sa eurozastupnicima kako bismo približili svoje stavove i ostvarili najbolje moguće rezultate za sve europljane. Konkretnije govoreći, što se tiče obnovljivih izvora energije, ciljevima energetske učinkovitosti i tako dalje. Kao što rekoh, jako brzo bit će pokrenuti trijalozi s Europskim parlamentom gdje će se raspraviti svim ovim dosijajima i u okviru tih trijaloga Bugarsko predsjedništvo radit će na približavanju stavova i maksimalnom napretku svakog od ovih dosija. Dopustite da na pitanje gospodina Kurumbaševa, gospodina Petersona i gospodina Tošenovskog. Jako je važno da naši ciljevi budu ostvarivi, utemeljeni i razumni. Ovo je jako važno i trebao bi biti jedan od naših prioriteta. Postavili ste pitanje o partikularnostima svih država članica. Naravno, svaka država članica doista je zasebna i vjerujemo da energetska unija može biti održiva samo ako bude uzimala u obzir energetski miks svake pojedinačne države članice. Što se tiče pitanja gospodina Uručeva, o intersustavnoj konektivnosti u jugoistočnoj Europi, to je jako važna tema, tiče se sigurnosti ove regije i konkurentnosti iste istočnoj Europi. To je jako važna tema, tiče se sigurnosti ove regije i konkurentnosti iste u radnji s komisijom. Ovdje se radi o europskom projektu koji će nam pružiti mogućnost da diverzificiramo putove izvore plina naziva balkanskim. Vjerujem da ako ostvarimo ovaj projekt, to će predstavljati poticaj za sigurnost opskrbe, tako zbog e, zemljopisnog položaja Bugarske. Ona se nalazi u sredini glavnog puta, ali tu se uopće ne radi o nacionalnom projektu, već o projektu koji je od pitanja opće dobrobit za sve Europjane. Što se tiče pitanja gospodina Petersena, on je tražio da budem konkretnija po pitanju rokova i načina rada. Što se tiče ovog prvog paketa koji je jako važan, tu se obuhvaćaju uredbe o upravljanju, direktive o obnovljivim izvorima te direktiva o energetskoj učinkovitosti. Po pitanju tog paketa spremni smo početi pregovore s parlamentom već krajem ovog mjeseca kako bismo započeli trijalog. Što se tiče dizajna energetskog tržišta, smatramo da bi parlament trebao raspolagati više vremena kako bi ostvario interni konsenzus. I želim iskoristiti ovo vrijeme kako bismo došli do zajedničkog pristupa glede još jedne važne uredbe koja je poznata pod imenom ACER. Acer. Naš glavni cilj jeste da se zadrži ovaj polet u pregovorima i da očuvamo horizontalni pristup svemu. Jer svaki od ovih dosija doista je jako specifičan, ali istovremeno jedna je od karika ovog krovnog dosija. Ovaj paket mjera doista je velik i sveobuhvatan. Hvala vam na vašoj pozornosti. Hvala. Evo. Nam odgovori na dodatno pitanje. Hvala, hvala go. Želim zahvaliti zastupnici Pilar de Castillo, koja je govorila. Krajnji cilj jeste razviti 5G, pametni internet, samostalna vozila, a ako želimo pratiti plan koji smo zacrt, trebamo doista zajedno raditi moramo sinkronizirati rad. No, nažalost, kako bismo ostvarili te rezultate, svaka država članica nekim zemljama i u Bugarskoj postoji veliko kašnjenje u korištenju ovog spektrama, ali to vidimo i u koji su potrebni a sve to znači da moramo jako brzo djelovati. Infrastruktura, konektivnosti koji će zajamčiti brzinu i kvalitetu mreže. I da postoji dobra mogućnost da se ostvari konsenzum i privede kraju revizija jako je važna tema cijena roaminga u trećim zemljama, odnosno između trećih zemalja Europske unije. Važno je to uraditi e, u svojstvu predsjedništva i zajedno sa svim drugim europskim tijelima, dakle ulazi u Makedoniji ili Srbiji iznosi oko 4 eura, što je užasno skupo za zemlje koje se nalaze europljani putuju, turizma radi ili u poslovnom kontekstu da bilo bi dobro da mogu imati sada ću odgovoriti na pitanje gospodina Zorinja dio programa dakle sve ovo važno je za digitalnu tranziciju postoji dnja cyber sigurnosti koje operativne sustave koristiti i tako dalje. Moje mišljenje onda sam uvjeren da ćemo moći zajamčiti osnovnu razinu sigurnosti koja će upravo de sigurnosti i neke vidove certifikacije koje ćemo uvesti no, u svemu tome naravno treba treba više truda uložiti. Evo još imamo 4-5 minuta, dakle ukoliko netko želi postaviti dodatno pitanje. E, kasnije, ali sam izvjestilj u sjeni e, za pitanje dizajna na tržištu, pa zato kasnim. Ministre, u e, Bugarskoj je isto tako da želite puno toga stvariti na planu električne energije u suradnji sa susjednim zemljama. U sljedećih godinu i po dana, s obzirom na to tko će predsjedati Evropskom unijom, imamo zaista mogućnost da se proteze, zatim Njemačka, Francuska i zemlje Beneluxa Također, Irina, e, međunarodna organizacija koja radi na ovim e, pitanjima, načinila je studiju za Europu. Iznenadilo me da sam u toj studiji pročitao da Bugarska kao Portugal i vjerojatno dio Španjolske imaju najučinkovitiji pođeo e, novac u solarne panele. I E, Luksemburg i Francuska kao i Nisosemska, morat će kupiti statistički transfer zbog obvezujućih e, ciljeva za 2020. godinu. E, zašto iskoristite te transfere? <clears throat> Jednostavno primati novce za to. Jer je studija Irene pokazala da vi zapravo možete jako puno dobiti po pitanju solarne energije. Koliko sam shvatio, ovo je pitanje upućeno ministrici Petkovoj koja je odgovorna za pitanja vezane za tržište energentima. Digitalna je agenda mrežama. Međutim, gospođo Petkova, dajem e, vama riječ da Hvala gospodine Turmes, vrlo značajno pitanje. Radi se o vrlo važnoj temi obnovljivih izvora energije. Mi smo se odlučili za 16% do 2020. godine, a krajem 2013. godine taj iskustvo Bugarsko će predsjedništvo koristiti Iskali ste mi e, dakle e, o tim pitanjima i transferima vezanim za Bugarsku. Ja vam samo mogu reći da je to danji korak što ga namjeravamo poduzeti. Hvala lijepa. Vidim da se nitko drugi nije javio za riječ i od e, ovdje prisutnih vijeće. Hvala vam i bit će nam drago s vama surađivati u prvom što ove godine. A sada su s nama dva druga ministra Uh, well, uh, next ministers in front of us, uh, Bulgarian presidency. Da, te e, gospodin Krasimir Vajček koji je ministar obrazovanja i znanosti. Molim, zauzmite mjesta. Well, Dragi kolege, dame i gospodo, eto, e, još jednom želim dobrodošlicu e, ministrima koji su došli danas u Europski parlament. Ministar Kara Nikolov je odgovoran za gospodarstvu. Gospodin Vajčev pak zadužen je za pitanje obrazovanja i znanosti sa stajališta našeg odbora. E, iz njegovog portfelja e, zanima nas onaj dio koji se odnosi na istraživanje. Zamolit ću vas da ne govorite za početak uvodno dulje od 7 i najviše do 10 minuta. Najprije će riječ dobiti gospodin Nikolov, nakon toga gospodin Balčev. A nakon toga započet ćemo raspravu na obje zastupnici u Europskom parlamentu. Hvala vam što ste nam dali mogućnost da danas bi Europskoj uniji razvijela industrijska politika i svemirska politika. I te kako bismo ostvarili najbolje moguće rezultate i e, radili u kontinuitetu, nastavit ćemo e, surađivati e, sa smo što se tiče rada 2018. godine. Međutim, u posljednjih nekoliko godina a, i e, sustavni problemi uzrokovani svjetskom financijskom krizom jasno ukazuju na potrebu da se provedu reforme te da se stvori dugoročni okvir. E, suvremena društva nose se s mnogim izazovima i često to dovodi do naglih promjena u ekonomskim odnosima. A preostale su i mnoge prepreke koje e, predstavljaju poteškoće europskoj industriji. Jedna od najnovijih članica Europske unije počinje predsjedati Europskom unijem u jednom ključnom času. Svjesni smo činjenice da šest mjeseci nije dovoljno dugo razdoblje, međutim mi smo uvjereni zaštititi ono što je do sada već ostvareno, a također želimo ponuditi europskim građanima nove mogućnosti. Realni smo i svjesni su koje su nam jake, a koje slabe strane. Namjeravamo s Europskim parlamentom. Uzimamo naravno u obzir činjenicu da su europski zastupnici izravno izabrani predstavnici europskih građana. Radit ćemo u duhu kontinuiteta, jer naš uspjeh uvijek je rezultat zajedničkih napora. Došao vidim ovdje da sam među istomišljenicima. Kažem to jer ste mnogo što napravili kako bi se razvila industrijska politika Europske unije. S naše pak strane radit ćemo na povećanju konkurentnosti europske industrije. Računat ćemo izradila se prva komunikacija komisije o industrijskoj politici. Ona je po prvi puta sveobuhvatna i e, u su uključene mnoge mjere o e, industrijskoj konkurentnosti. Mi ćemo raditi na nadgradnji tog pristupa te ekonomskim e, izazovima i pojačati konkurentnost Europske unije, potrebno je da imamo industrijske politike koje će se temeljiti na tjesnoj suradnji između europskih i nacionalnih politika. Zato je vrlo važno osmisliti da kako bi se ulaganja privukle u našu industriju, da e, moramo e, imati dobre dugoročne politike. Upravo taj dugoročni aspekt je vrlo važan. Naši e, partneri u svijetu već sada primjenjuju dugoročna isto vrijedi za inovaciju, za održiv razvoj i dodanu vrijednost u gospodarstvu. Razvoj ekonomskih sektora koji se uvelike temelji na znanju ojačat će europsku konkurentnost. Treba se usmjeriti na ulaganja u ljudske resurse e, kako bi ljudi s najviša talenta u Europi u njoj i ostali. Želimo li ekonomsko blagostanje i rast, moramo dovršiti jedinstveno tržište, poboljšati pristup financiranju malim i srednjim poduzećima, osigurati pristup tržištima trećih zemalja, te e, poboljšati stručno vrlo važno kako bi Europa bila konkurentnija. Uspijemo li postići mnogo toga na planu digitalnih inovacija, nula na e, sastancima vijeća, formalnim kako i neformalnim, uzimat ćemo sve u to u obzirsku strategiju, ali ćemo se posvetiti i europskoj industriji i europskim poduzećima. Vijeće e, pozdravlja i napravimo više podsticaja za mala i srednja poduzeća, kao i nova poduzeća, krednjoročnu e, reviziju programa COSME Puno ćemo pratiti razvoj europske svemirske politike, uključujući programiti u ožujku, a glavne teme e, bit će konkurentnost europskog svemirskog sektora u svijetu. Radit ćemo na pitanjima inicijative za europsku obrambenu industriju. Dakle, im, kao prvo objavljen je i privremen izvješća o dosadašnjoj provedbi obzora 2020 i ekta koji bi trebao ići naravno i na dobrobit kompletnog e, čovječanstva, ne samo Europe. To je najbolji primjer suradnje u znanstvenom istraživanju na dobrobit općenito znanosti, a izvodi se između Europske unije, Kine, Indija, Japana, Rusije, SAD-a. I koji je dobio je profesor Bigov koji vodi ITER za optimiziranje njegovih struktura tog te suradnje i e, upravljanje troškovima cijelog programa ITER. I nadam se da čunam s time da ćemo imati istu razinu potpore vijeća kad bože međunarodnim partnerima iz sad Indije, Kine i tako dalje. Što se tiče našeg portfelja istraživanja na području nuklearne energije i općenito atomskog istraživanja, mislim da je važno za sve nas da se taj program istraživanja i treninga siječnja da nam date mišljenje, izradite mišljenje o dopunjenoj uredbi o programu treninga i istraživanja na tom području. Naime, Bugarska će čitav niz različitih događaja vezanih za naše poticanje istraživanja u Europskoj uniji. 22. i 23. Eh, u Sofiji zapravo smo već odredili eh, 2. ili 3. siječnja ćemo imati tako jednu konferenciju, a zatim ćemo imati konferenciju o budućnosti hrani, zdravoj prehrani za razdoblje do 2030. Na toj konferenciji 15. lipnja. Hvala vam na vaše pozornosti. A sada, ministre, prelazimo na našu raspravu u ime Pučana. Kolega Eler, hvala ministrima što su nam se pridružili. E, pitanje ide ministru Valčevu. Mi doista cijenimo program bugarskog predsjedanja prema ovom kako je prezentirano. Jer mi imamo zapravo velikih rupa i e, nepokrivenih područja što se tiče inovacija i zaostataka u inovacijama u Europi, ali da budemo otvoreni. Prije otprilike 15 godina smo sjedili sa, s kolegama i razgovarali kako trebamo proširiti sudjelovanje i pojačati instrumente koje imamo da ojačamo inovativnost u Europi ali naša stoa, dakle to je naša znanstvena istraživačka služba, je na to ukazivala stalno. A mislim, bilo bi važno da kažemo, reću malo ironično, nakon 15 godina bi mi zapravo nismo baš jako e, daleko od kompromisa na tom području i zato pitam sljedeće. Možete li zamisliti? Ili je vam jasno zašto je komisija okljevala? Možda zato da ne zadire u sferu zemalja članica sa tim pa zato se nije zapravo toliko angažirala za taj program istraživanja i izgradnje infrastrukture za znanstveno i sad je pitanje koliko bi konkretno recimo proširenje programa istraživanja njima pomogao. I e, mislim da je jasno da kad govorimo o izvrsnosti, što je kategorija koju želimo sada postići, da se to ne bi samo odnosilo nedvojbeno na samo znanstveno istraživanje, nego na kompletno sve da li bi recimo neka zemlja članica kad ima jedan program koji cilja izvrsnosti, možda bi ona to trebala negdje se povezati, referirati se na druge već zemlje koje bi u tom mogle dakle nešto iz toga razmjene među institucijama, angažmana mlađe generacije u tim projektima i izgradnji takvih infrastruktura i tako dalje. E sad, da li zemlja koja je kao Bugarska, da li bi možda preuzela vodstvo u raspravima o tome? Jer to bi nam jasno koristilo usvojiti. Hvala lijepo kolega na vašim komentarima i pitanjima. Gospodine Marten, sad u ime socijaldemokrata. Hvala vam, predsjedniče. Evo, ha, nisam siguran da će se složiti klub zastupnika s ovim što ću reći, ali dobro, to je druga rasprava i to se tiče samo mene. Ovo je velika godina za Bugarsku, dakle, predsjedništvo Europskom unijom, a kao što ste jasno i rekli, slažem s vama, gospodine ministre gospodarstva, da ćete raditi za unapređenje konkurentnosti i industrije. To me veseli. Uoslam ovaj Europski parlament je 2016. i 2017. evo smo kraj 2017. godine problemačno pitanje oko statusa trećih zemalja, njihovog statusa, gospodarskog statusa, pitanje Kine i evo, evo pojačali smo i svoju gospodarsku pomoć. Dakle, evo posljedno vam pitanje koje sam postavio i vašim kolegama koji se nisu udostojili da mi odgovore na isto pitanje. Dakle, evo kao što rekao, velika godina jer istovremeno ove godine u Bugarskoj će se održavati sedmi sastanak na vrhu skupine pod nazivom 16 plus 1, no ta skupina se smatra trojanskim konjem e, kineskih investitora u, na europskom teritoriju koja i kako zabilazi pravila europskog e, tržišta, e, upoznat se s tim, imamo dakle željeničku liniju koja ide od Budimpešte do Beograda i vaša zemlja, tim bolje za vas. Vi ste, dakle, u okviru tog 16 plus 1 potpisali mm, ugovor o slobodnom trgovinskom području s Kinom, a što je suprotno onome što, oko čega smo se ubijali da to napravimo, dakle kako bi naša konkurentnost bila očuvana, kako bismo svi na jednakoj, na jednakoj razini mogli da se borimo za tu slobodnu trgovinsku zonu. A ova vaša zona, slobodna trgovinska zona, je suprotna onome za što, smo se borili. Kao što znate, komisija je zabrinuta glede e, inozem, stranih ulaganja na, u, u vašoj zemlji i pokrenula je postupak nadzora izvan ulaganja, van zajedničkih ulaganja u osjetljivim sektorima kao što su transport, digitalno gospodarstvo i tako dalje i tako dalje. Dakle, normalno pitanje koje vam postavljam jeste dakle koji će biti vaš stav u okviru ovog semestra jer s obzirom da znate da bi komisija mogla raditi protiv interesa vaše zemlje barem te skupine 16 plus a ustalom vaš govor, ja bih sutra obje ručke potpisao, no ipak to je suprotno ipak e, stvarnosti skupine 16 plus 1. Dakle, vjerujete li da ćete biti vjerodostojni na raspravi? Ulaganja u investicije, istraživanje i politička rasprava koja se vodi oko toga i dakle pitanje da li ta ulaganja treba usmjeriti ka ostvarenju izvrsnosti ili regionalnih struktura. Kakve diskusije vode se i u drugim zemljama. Ja sam uvjeren da ćemo tijekom predsjedništva imati mogućnost pokrenuti raspravu o sljedećem okvirnom programu i to konkretnije o jazu u informacijama sudjelovanja manje zastupljenih država i bilo bi dobro stati u kraj tim takozvanim zatvorenim klubovima i omogućiti i drugim dionicima da u tome sudjeluju. No, evo sačekajmo pa ćemo vidjeti kakav će u lipnju komisija prijedlog iznjedriti prvim programom također imamo namjeru stvoriti pravu sinergiju između strukturnih fondova i okrenut programa kako bismo ostvarili veći utjecaj e, rezultata istraživanja na svakodnevni život, odnosno društvo. I to će biti dijelom zaključaka vijeća. u infrastrukturne strukture i radimo na izgradnji centara izvrsnosti Također namjeravamo izgraditi regionalna regionalne istraživačke infrastrukture. Za mene kao ministra važno je promicati izvrsnost i obuku. Rade na u multidisciplinarnom e, okruženju. Hvala vam na ovim inicijativama koje ćemo koristiti kako bismo radili dakle, na daljnjem e, razvoju. Hvala vam, hvala vam na govorima, hvala na odgovorima, na komentarima. Jednom ponovit ću. Hvala vam eh, na vašim komentarima. Dakle, kao što rekao, industrija, mala srednja poduzeća, istraživanje, to su bile glavne teme. To su bile ove, ne, ovih eh, šest mjeseci od velikog značaja to je za skoro četiri godine, tako da je doista od ključnog značaja da se ide naprijed sa što manje problema. Dakle, hvala još jednom i želimo sve najbolje Bugarskoj. Dobro, dragi prijatelji, možemo sada preći na sljedeću točku dnevnog reda, dakle, uredba kojom se mijenja uredba 347 iz 2013. godine Europskog parlamenta i vijeća, a koja se tiče popis projekata zajedničkog e, interesa PCI. Dakle, evo, pozdravljam gospođu Katarinu Sikol, koja je načetnica odjela za umreženje u općoj upravi za energiju u komisiji i želili bismo s vama, dakle, razgovarati i zamoliti vas da iznesete svoje prezentaciju. Dakle, Europska komisija dobila je poziv od odbora ITRA da predstavi delegirani akt gdje se popisuju projekti sukladno s ovom regulativom. Dakle, projekti zajedničkog interesa koji su od ključnog interesa osobito prekogranični projekti koji povezuju sustave energetske mreže zemalja članica. Imamo za cilj dakle ostvariti energetske politike, klimatske ciljeve, održivi energiju za sve i smanjenje udjela ugljika u okviru Pariškog sporazuma svake dvije godine Europska komisija izrađuje novi popis tih PCI-a, dakle projekata zajedničkog interesa. Ovi delegirani aktovi su u 11. mjestu 2017. godine dostavili parlamentu i mi tražilo se produženje, dvomjesečno produženje kako bismo napravili valjanu ocjenu ovih delegiranih akata, stoga će naše razdoblje nadzora završiti 23 i dame i gospodo podsjećam da je rok za amandmane od članova odbora ITRE za ovaj delegirani akt 26. siječanj 2017. do 12 sati. Do tada možete uložiti prigovore ovom delegiranom aktu. Dobro, gospođo, sada smo spremni saslušati vas. Ova tema jako je važna, naravno. Izvolite, gospođi, imate riječ. Što se tiče budućnosti, evo već smo vidjeli prve uspjehe eh, provedbe ovih eh, politika. Učeno je još 50 dodatnih projekata i u tom slučaju će većina država članica, dakle 24 države članice, dakle, e, se oduprla trenutnim prekidima opskrbe. Što se električne energije tiče, izazovi su sve veći, za razliku da uzimati obnovljive energije tamo gdje ih se od mjesta gdje ih se e, proizvodi do mjesta gdje će ih se potrošiti. Evo ga, zadnji slajd, možda više tiče električne energije nego plina. Imamo, dakle, projekte koji E, ako ima utjecaja na okoliš, negativna utjecaja na okoliš, e, onda neće dozvola biti e, izdata. Zatim, popis projekata zajedničkog interesa nije popis bespovratnih sredstava, carina ili Junkerova plana, do kojih se može doći bez javnih financija i u Poljskoj, Bugarskoj i tako dalje. To je tako zašto su ovi projekti bili odavno. Hvala. Hvala predstavnici komisije koja je danas na našem sastanku projekte nekim algoritmom ili logikom komisije. Iskreno govoreći, kolegica, jeste li načinili studije utjecaja? Isto tako, da li je vašim kriterijima udovoljeno? Prema članicama e, zimi temperatura se spušta na minus 20. Recimo ja sam iz Rumunjske, ali Rimunjska, Poljska i da struje poveća. Možete misliti kako to izgleda. U svakom slučaju energije na plin mogle proizvoditi energiju tako što bi manje onečišćivali zrak. Zapravo ta opskrba je bila glavna stvar iz koje se odlučilo za izgradnju tog plinovoda. Energija je nemučna znanja članova ovog odbora jer mi poznajemo situaciju i kada bismo vidjeli tu listu Isto tako imamo li svi istu strategiju ili pak imamo neke podstrategije A, B ili C. Oprostite, međutim, da što. Hvala lijepa, Martin. Molim vas da gledate malo i u mom pravcu, gospodine predsjedniče, ali očito vi ovu nas misli E, i o obnovljivim izvorima energije. Ali ništa od toga, baš ništa od toga. Postoje projekti zajedničkog interesa gdje čak i e, tijelo koje regulira ta pitanja i koje zaista nisu, e, za koje zaista ne možemo reći da su na ljevi, je sada prevelika, imamo predimenzionirane kapacitete. Htjeli bismo dakle da to što radimo bude u skladu s našim ciljevima. COP21, pariški e, sporazum, a alžirski plin za španjolski projekt STEP će... Pa stavite se, molim vas, na mjesto europskih građana. Ako mi zastupnici tu ništa ne razumijemo, što misle drugi građani o tome? I jeste li se raspitali što žele političarina političari je lista i mogu iz ovog zločina. Hvala lijepo. Je li se još neko javlja za riječ? Dakle, s, s našeg sredine ili sa desne ili lijeve strane. Vidite, nismo sad sa, gledano s moje pozicije postigli baš pun sjajnu ravnotežu. I vjerojatno bi jedna kompletna rasprava, puna rasprava u našem odboru izgleda malo drugačije. Ali sad je, evo, rasprava o gotova za sad. Naši pitanja i komentari su gotovi, pa bi molili našu gošću da odgovorim Hvala lijepo na pitanjima i komentarima. Ja ću pokušati proći jedno po jedno ali neke su možda, neke stvari možemo više općenito odgovoriti i objašnjavajući jednostavno postupak. Dakle, prvo, analiza učinaka posljedica je napravljena sa u scenarij gdje po kojem su recimo ciljevi, naši ciljevi za obnovljive izvore energije bili ispunjeni. Dakle, 30%. Dakle, bilo kakva analiza koju smo mi proveli mm, na temelju tih pretpostavke kako bi vidjeli šta još valja učiniti. Ali ciljeve energetske učinkovitosti su ostvareni i pretpostavilo se da su isto tako i ciljevi kompletno našeg e, zakonodavstva realizirani kod procjene učinka i potreba. Oni se za, utemeljeni na tri nosača, tri glavna stupa nosača našeg e, jedinstvenog tržišta. Tu smo gledali kolika je cijena za naše građane, za plin i struju. Bila negdje da puno viših cijena nego drugdje u Europskoj uniji, onda smo smatrali da tu moramo omogućiti da konkurencija do posto popusta i to im je onda omogućilo da otplate za nekoliko godina svoj um, dugove koje su imali središnje i jugoistočne Europe imala pristupa konkurentnim cijenama i srednje i zapadne Europe. Ušteda troškova je negdje iznosila oko 4 milijarda ostruje plin, dakle konkretno. Znači, unutarnje tržište i razlike u cijenama, posebno kod plina, su to svoje odigrali. Znači, da postoje alternative koje se ne smiju koristiti osim ako ne nastupi neka kriza. To ne znači sad da tu mora biti više izvora struje iz tih obnovljivih izvora doće na tržište. I već smo rekli da zahvaljujući ovim mrežama koje gradimo to bi trebalo biti kod plina već početkom 2020. tako. Pokušat ću sad ću ove detaljne komentare ulaziti. Naravno, ne mogu odbor kako bi s vama mogao svemu tome detaljno popričati. Dijalog kojeg mi održavamo i... Već sam spomenula, ono s čim smo mi radili je bilo da, na čemu smo mi radili je bio da želimo osigurati da nam svjetla gore i da su naše kuće i domovi izgrijani i da e, se pritom uz tu sigurnost da nam je toplo i osvjetljeno, znamo da smo adekvatnu količinu iz obnovljivih izvora koje smo se zacrtali kao cilj doista istrpali u naše mreže. Zatim zaštita klipirali, jasno. Pristup je bio vrlo dosljedan i uvijek smo vršili grupiranje, ali to je jako postignut konsenzus o tome što se treba učiniti u Europi i koje i da se prioritet treba sad sve više dakle pomicati i prebaciti na električnu energiju. Što se tiče projekata koji su ušli u konkurenciju, Dakle, kad govorimo o tim e, projektima koji ulaze, koji konkuriraju međusobno, to je ono kako da dobijemo što jeftiniji plin na tržištu ili struju sutra. Međutim, mi se svake dvije godine vraćamo tom popisu i svi projekti kod koji predviđaju da neka porast cijena bit će ponovno podvrgnuti provjeru popisa ako ispunje sve preduvjete. Dakle, a ako se dogodi da ne bude eventualno uključen, to znači da jednostavno sa jednog društvenog aspekta e, se nije više smatrao aktualnim, odnosno sposobnim da zaživi i preživi taj projekt da se infrastruktura treba de facto postaviti i treba onda biti u funkciji idućih 30-40 godina ili čak više, to je istina. Ali tržište treba procijeniti, a tržište ćemo mi će u najvišem broju slučajeva na kraju i platiti koji razvijaju promotori na tržištu bi ti koji će izračunati i oni će naravno za idućih 10 ili 20 godina to učiniti. A ako mi smatramo da treba čak i 40 godina to funkcionirati, oni će izračunati ukoliko da li će i ako će, koliko će recimo tu profita biti ostvareno, šta se isplati. Zatim komentar o korporati operatori koji se tim bave rade pod nadzorom regulatora, naravno uključujući i ACER kao naše središnje regulatorno tijelo komisije i regulatornih e, skupina koje su. E, nadležne. Oni nemaju nikakvih ovlasti donositi odluke sami. Oni rade. Prema tome ne mislim da tu uopće nije u pitanju da je tu korporativni interes taj koji dominantno određuje kako će izgledati sustavi prijenosa, transmisijski sustavi E, ovdje drugi regulator nacionalni drugim zemljama članicama, oni sudjeluju u našem radu. Oni su vrlo važni članovi naše zajednice jer oni su ti koji uzimaju u obzir društvene interese svoje zajednice unutar jednog šireg globalnog konteksta čak, ključnim članovima za ove regionalna partnerstva i suradnje postoje možda neki slučajevi kod kojih neki projekti neće donijeti korist toj zemlji, ali će recimo donijeti korist susjedne zemlje. Pa onda i to uzimamo u obzir u toku našeg rada, jer mi u svakom slučaju učinkovitosti obnovljive izvore energije. I sad ono što to je ono što treba u tom okviru i isporučiti kao rezultat. Rezultat. Gledajte, i zatim proces planiranja na europskoj razini te regionalne suradnje i angažman regulatora posebno. Naravno, to je jasno vrlo politički, a i moramo biti umjereni i politički razboriti ako želimo nešto postići. Imamo još nekoliko otpuštamo, evo, počinjemo sa drugim krugom rasprave. Ostanite s nama, molim vas. Puštamo, evo, počinjemo sa drugim krugom rasprave. Ostanite s nama, molim vas. Evo, šteta, šteta. Najvažniji dio upravo počinje. Evo, ja bih se zaista srdačno zahvalio na ovoj prezentaciji. Nama u parlamentu je uvijek jako zanimljivo vidjeti gdje komisija određuje svoje prioritete. A u ovo novije vrijeme možemo malo više razmotriti kako će se prekogranične aktivnostima mi zamišljamo da se onda svi mogu ravnopravno djelovati unutar i izvan granice svoje nacionalne zemlje. A druga stvar je jasno da je osnova svemu je energetska povelja, to je jasno, jer energetska povelja tako sastavljena da sve strane imaju za nas da ovdje odredimo adekvatan okvir. Hvala lijepo. Sljedeći govornik, gospodin Langa. Ja bih izričito zahvalio na ove pojedinačne, konkretne projekte. U svakom slučaju bi bilo dobro da se oni navedu, pogotovo oni o kojima smo već prije deset godina govorili i pogotovo što je recimo već na popis ili da se pokaže kakva je veza između različitih sektora, plin, struja i tako dalje. I kad bi to možda bilo, bi jako dobro kad bi bio dotle slučaj dok je američka proizvodnja tu dominirala ali onda je tisuća poduzeća otišlo u stečaj jer se cijene, vi ste pokazali u svom grafičkom prikazu već ove rupe i pokazali ste da je to od zajedničkog općeg interesa što je potpuno neprijeporno po mom mišljenju. Težemo transportirati tamo gdje je ono potrebna, ta energija. I Njemačka je prije deset dana Nizozemskoj platila novce tako da zastupnike, ali isto tako i da vidimo dalje što će se razvijati. Recimo ima tu i privatnih investicija u opskrbu plinom i struju smo već do sad odradili. Hvala lijepo. A sad ako mogu svima vama predložiti da zadnji govornik bude gospodin Benito Zilo. Gospodin. Za odgovor. Najpša hvala. Da, obi sve svom povjereniku. Sigurno sam da će on sa velikim zadovoljstvom e, dodatno e, biti spreman razgovarati s vama. Da gospodina Van Mirta i njegovo iskustvo u sektoru transporta. Dakle, postoje velika iskustva u Europi. Što se postupka i komentara o Encu tiče, pa kao prvo treba imati na umu bi e, netko iz sektora prometa predstavljao projekt e, za energetiku. Mislim, to bi bilo dramatično, tragično. Dakle. I koji ocjenjuju za zatvornih vrata bilo što, oni djeluju u okviru dobro uređenog postupka u kojem komisija sada stara da se ocjenjuju projekte od zajedničkog interesa u, na najambiciozniji mogući način na europskoj razini regionalnom kontekstu. Što se tiče čitog računanja, onda, da bismo imali 95, onda bismo vjerovatno imali u prvom, na prvom popisu 200 njih. To sam htjela reći kada sam spomnjala dosljedno. Najpše hvala na ovoj mirnoj raspravi. Evo ja pokušam zadržati neku ravnotežu u našem odboru dopustiti da kažem da bolje koristiti plin nego naftu ili ugljen. To je bio jako važan razlog eh, što smo započeli s podrške plinovoda. To nije moguće. Dakle, evo, ja sam pokušavam eh, očuvati pravu ravnotežu svim našim diskusijama, jer postavljati tako temeljna pitanja sada kada nastavimo ispuniti pariške ciljeve, ja mogu jednostavnim riječima reći da je danas je teško napraviti bilo što. Naravno da treba da se trebamo usmjeravati ka skladištenju energije, jer nam je to potrebno. I bez dobrih rezultata u skladištenju energije i skladištenju električne energije razumijevali. No, još jednom najviše hvala na raspravi. Ovo je bila odlična rasprava, gospođo, odlična. Evo za godinu dana imamo europske izbore, imajte to na umu. Ne znam kojem biste se klubu zastupnika priklonili, ali evo ga, svi su tu pred vama. Kolege, pređemo sljedeću točku dnevnog reda. Tijelo za elektroničku komunikaciju. Imamo kolegu Tošanovskog koji je tu. Hm. Najprije dajem riječ gospodinu Del Castillo Veri o komunikacijskom e, zakonitonskim predsjedništvom. Sad ćemo imati sljedeći sastanak prvog veljače i to će biti prvi sastanak pod bugarskim predsjedništvom. U biti s ovo vrijeme smo nastojali biti što je bliže moguće. Sada pokušamo vidjeti da ćemo 1. veljače u e, moći nastaviti u stvari dodatne sporazume jer trebamo vidjeti kako zaključite ovu priču o spektru dakle u drugom dijelu trija dakle dalje tu trebamo zaključiti, cilj je zaključiti u raspravu. Dakle, to je doista jak signal parlamenta. Nadam se da ćemo biti korisno. Jest, u svim pregovorima u Europskoj uniji je problematično. Dakle, evo, Danas smo čuli ministre i svim klubom zastupnika koji su dali sav svoj doprinos razvoju ovog dosija i tajništvu naravno. A sada uredba Berek. Berek je usko povezan uz temu pilar, pilar. Zato trebamo očuvati sinkroniziranost s radom na ovim dosjeima i zato smo isto tako imali sastanak prijaloga o ovom zakoniku stav vijeća je sličan stav parlamenta, dakle tu se uspijamo dogovoriti, dogovoriti da nam je potrebna dvojna struktura za direkt. komisija izrazila određenu razočaranost po tom pitanju i željela bi u biti očuvati postojeću postojeći sustav funkcioniranja. No, većina se u parlamentu slaže sa ovim stavom u dualnoj strukturi i isto vrijedi i za odbor. A sada nastojimo naći rješenje za zajednički pristup Pitanje koje je pred nama jest da li će se donositi neke, e, neke odluke o zakoniku koje bi se mogle uključiti u perek ukoliko ne bude nikakvih promjena. Nerješena pitanja su delegirani akti, koji su izvađeni iz zakonika i prebačeni u berek. Zatim tu je još jedno, jedan problem, a to je uloga mogućih nadležnih tijela i tako dalje. Dakle, mi smo spremni pregovarati na još jednom trijalogu i očekujemo da će zadnji trijalog biti održan krajem travnja kako bismo tako ispoštovali i rokove zacrtane za izradu zakonika. Želim se ovom prigodom zahvaliti svima na stručnoj suradnji, asistentima isto tako i mi nastavimo iskoristiti preostalo vrijeme na najbolji mogući način i želim zahvaliti također i Pilar na dobroj suradnji i željeli smo